od 25. svibnja 2016. Sada prelazimo na plan rada. E, konferencija predsjednika je prema članku 149. usvojila nacrt dnevnog reda i to vam je dostavljeno. U dogovoru sa klubovima zastupnika ja predlažem sljedeće izmjene nacrta dnevnog reda. Za danas izjavu komisije o endokrinim disruptorima E, aktualno stanje nakon presude Europskog suda od 16. prosinca 2015. I to kao četvrtu točku dnevnog reda, dakle nakon izjava Vijeća i Komisije o transatlantskom protoku podataka. E, ako se ovaj prijedlog usvoji, sjednica će se produljiti do 24 sata. Da li protiv e, ovog prijedloga ima primjedbi? nema, u tom slučaju smo dnevni red nadopunili. Osim toga sam dobio zahtjev od kluba zastupnika Zelenih, ALDE i SID da se rasprava o upravo navedenoj izjavi okonča rezolucijom o kojoj ćemo glasati na prvoj plenarnoj sjednici u lipnju. U prilog ovog prijedloga sada će govoriti kolega Lamberts. Dakle, govorimo o stavu komisije kada se radi o disruptorima endokrinološkog sustava. Ono što je specifično za ovu situaciju jest da je Europska institucija koja bi trebala biti čuvarica ugovora zapravo um, podmetala klipove svojim pravnim mišljenjem E, koje se protivi onome koje je valjano, a to je da komisija još uvijek nije poduzela potrebne e, korake vezano uz članak koji određuje da je Europska komisija trebala poduzeti korake. Želimo stoga iskoristiti ovu priliku da jednostavno podsjetimo komisiju na njihovu misiju. Dakle, ako se radi o neproporcionalnom instrumentu u ovom slučaju, onda bismo barem trebali imati rezoluciju u ovome parlamentu. Mislim da je to najmanje što možemo učiniti e, i mislim da je to mnogo e, korisnije nego obična rasprava koju bismo mogli na ovu temu održati. E, za ovaj predlog želi govoriti gospođa Van Brent. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naš klub zastupnika podržava zahtjev kluba zastupnika zelenih. Kao što je spomenuto, sud je već e, donio presudu da komisija e, se ne pridržava pravila i ja mislim da je vrlo važno da e, mi inzistiramo na pridrživanju strogih pravila o e, endokrinim e, disruptorima i to na temelju znanstvenih kriterija. Hvala lijepa. Da li netko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Ne vidim nikoga. Onda ćemo glasati o ovom prijedlogu. Da li, tko je za? Molim da digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? E, to je usvojeno. Izjava komisije o endokrinim disruptorima koja je predviđena za današnju sjednicu bit će dakle završena rezolucijom o kojoj ćemo glasati na prvom plenarnom zasjedanju u lipnju. Klub zastupnika NF zatražio je izjava, da se izjava potpredsjednice Komisije Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove o postizbornoj situaciji u Kongo Brazavilu doda na e, dnevni red za danas popodne. E, e, gospodin Alio ima riječ koji će obrazložiti taj prijedlog. Uvaženi kolege, situacija u Brazavilu postaje vrlo teška. Iskorišten je referendum kako bi se produžio mandat e, šefa države koji je na vlasti već 32 godine, bombardiranje cijele regije, stavljanje pod nadzor većeg broja kandidata oporbe, nasilje nad građanama jednostavno je neprihvatljivo. To uključuje među ostalim i stavljanje pod nadzor e, generala koji su vodili srednjoafričke snage. Možemo vidjeti da dolazi do napada na prava temena prava, također do napada na demokratski režim. Mislim da je važno da danas utvrdimo određeni niz istina i da održimo raspravu vezano uz situaciju u Brazavilu. Ko želi govoriti u prilogu ovom prijedlogu. Izvolite, gospodine zastupniče, izvolite. Hvala vam. Smatram da je zabrinjavajuć ovaj zahtjev vlade koja je izabrana u ovako kaotičnoj situaciji. Povlači se veleposlanik Evropske unije, to je predstavnik Evropske unije, i mislim da je to dodatan razlog za zabrinutost i nesigurnost. Mislim da je to vrlo dobro opisano u prethodnom govoru. Mislim da, da se nalazimo u vrlo ozbiljnoj situaciji i smatram da bismo hitno morali o tome raspravljati u ovom parlamentu. Da li netko, da li netko želi govoriti protiv ovog prijedloga? To nije slučaj. Onda ćemo glasati o ovom prijedlogu. Tko je za, molim da digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prijedlog je odbijen. Dnevni red ostaje neizmijenjen. 40 e, zastupnika je prema članku 130 uložilo pismenu primjedbu na e, proceduru o izvješću Kovačev e, u vezi sa E, o preporuci Europskog parlamenta vijeću o 71. zasjedanju glavne skupštine UN-a. E, predlažem da to usvojimo imali primjedbi nema u redu. E, prema članku 9 dnevnog reda glasat ćemo o izvješću Regna Dakle, ne radi se o izvješću o imunitetu gospođa Regner, nego je gospođa Regner izvjestiteljica u ovom slučaju. E, klub zastupnika GUE NGL e, traži e, da se na dnevni red kao prva točka stavi rasprava o sumnji da je povjerenik Arias Kanjete umješan u slučajeve korupcije. Hvala vam gospodine predsjedniče iskoristio svoj utjecaj kako bi e, dao pozitivnu suglasnost za e, rudnik uranija u Salamanku, a njegova obitelj vrlo usko povezana sa naftnim lobijem. Povezano, zapravo spominju se i u panamskim dokumentima. Istražuje se zbog korupcijske politike i zbog toga je gospodin Kanjete navodna odgovorna osoba. Isto tako e, govorio je za političku amnistiju kada se govorilo o e, njemu, kada se sumnjalo na njega. Naš povjerenik za energetiku i klimatske promjene treba odgovarati zbog toga, a Europski parlament bit će odgovoran ako ne reagira u ovom slučaju. Za to će biti odgovorna velika koalicija pučana i socijalista koja je omogućila ovo imenovanje zajedno sa ostalim imenovanjima u ovom domu. ako se to ne prihvati, govornik je prekinut, mi smo odlučili, mi smatramo da u ovakvim e, slučajevima navodne korupcije treba razgovarati. Ako to ne prihvatite, bit će vrlo tužno, zato što ćete pokazati da pučani ovakav model korupcije izvozite u Europu. Ilegalno se njegova stranka financirala godinama u Španjolskoj. Povjerenik bi trebao braniti interese Evropljana i trebao bi se pojaviti pred ovim domom, obrazložiti što se dogodilo, ako ne želi i dalje štetiti Europi i njezinim građanima. Da li netko želi govoriti za ovaj prijedlog? Da li netko želi govoriti protiv ovog prijedloga? Gospođo van Bremt, izvolite. Da, gospodine predsjedniče, htjela bih objasniti. Mi ne podržavamo ovaj zahtjev kluba zastupnika GUE. Ne zato što ne mislimo da je ovo ozbiljna stvar i ne zato što ne mislimo da nam je tu potrebna potpuna transparentnost, nego samo zato mi doista mislimo da nam je potrebna transparentnost, ali upravo zato što mislimo da to treba e, shvatiti vrlo ozbiljno smatramo da trebamo više vremena kako bismo podrobnije razmotrili cijelu situaciju i predlažemo da se o ovome u parlamentu raspravlja kasnije a ne danas hvala gospođo grostet javili ste se u vezi sa poslovnikom izvolite hvala lijepa gospodine predsjedniče svi znamo Miguela Arias Kanjetea, povjerenika velikog talenta koji je do sada svoje zadatke obavljao vrlo kompetentno. Imali smo također prilike to vidjeti kad su se vodili pregovori na kopu 21. Njegova izjava podastrta je komisiji u skladu je sa kodeksom ponašanja povjerenika on je unutra naveo sve svoje i suprugine poslovne interese koji su mogli biti predmetom sukoba interesa. On je dakle igrao ovu igru transparentno. Žao mi je što se zbog politikanstva ekstremne ljestvice od samoga početka vodi borba protiv povjerenika Kanjetea svim sredstvima kako bi ga se diskreditiralo. I upravo zato naš klub zastupnika EPP-a protiv je ovog zahtjeva. E, zatraženo je da se o ovom prijedlogu glasa poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi kolegice i kolege glasali? Zatvaram glasanje. Ovaj zahtjev je odbijen. Dnevni red za danas, dakle, e, ostaje neizmijenjen. Što se ovoga tiče, sada prelazimo na izjavu komisije o donošenoj odluci o, e, o paketu mjera za jedinstveno digitalno tržište. Pričekajmo trenutak.